Evo sada je šest minuta prošlo devet. Dobro jutro, dragi kolege i kolegice. Imamo vrlo gust e, program glasovanja pred nama, pa bih e, predložio da bez odgađanja idemo na glasovanje koje će vjerojatno trajati sat vremena. Dolazimo do točke broj 17. Dakle, radi se o razrišnici za 2017. Opći proračun Europske unije, Europska služba za vanjsko djelovanje. Nina Gijel je izvjestiteljica, ali nije ovdje. Pa bih predložio, ako netko drugi želi nešto reći, a ako ne, idemo odmah na glasovanje. Dakle, kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman broj 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. Broj 12 za, protiv, suzdržani, odbijen. Na broj 13 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. 19 za, protiv, suzdržani, odbijen. 20 za, protiv, suzdržani, usvojen. Moramo se ugrijati. Otvaram glasovanje, moramo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 21 za, protiv, Suzdržani? Odbijen. Idemo na elektronično glasovanje na nacrt e, mišljenja kao što je izmijenjenog mišljenja. Imamo 52 kolege, samo 51 je sudjelovalo, zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Idemo sada na 18. točku, različnica za 2017. opći proračun Evropske unije, Evropska komisija. Nina Gil je ponovno izvjestiteljica. Želi li netko uzeti riječ? Ako to nije slučaj, idemo odmah na glasovanje. I započinjemo sa amandmanom broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman broj 11 za, protiv, suzdržani, odbijen. 12 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. 18 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti broj 18, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Dakle, sad dolazimo do, amandmana 19. Za, protiv, suzdržani, usvojen. 20 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Evo sad elektronično glasovanje o, izmijenjenom nacrtu mišljenja. Otvaram glasovanje. Dva nedostaje. Jedan nedostaje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je 41 prema 3. Broj 19. Euromediteranski sporazum o pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Arabske republike Egipta s druge strane kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Izvjestiteljica je gospođa Maneško koja isto nije ovdje. Dakle, možemo onda ići direktno na glasovanje. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je 48 prema 1. Broj 20. Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i Islamske republike Afganistan. O tome smo govorili jučer poslije podne. Gospođa Fotiga nije ovdje. E, želi li netko drugi nešto reći u njezino ime? Dobro. Možemo onda krenuti izravno na glasovanje. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje.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 Da, dakle, prvo glasovanje o ovome, jedno elektroničko glasovanje o ovom nacrtu. To mi kaže tajništvo. Dobro. Dakle, otvaram glasovanje. Amel, možete li informirati naše kolegice o čemu glasujemo? Dakle, prvo o odobrenju, a nakon toga o rezoluciji. Možemo li sad konačno početi? Otvaram glasovanje. Jedan kolega nedostaje. Aha, to sam ja. Zatvaram glasovanje 45 prema 2. Koliko sam shvatio, sada idemo na e, točku 21. I također sada možemo izravno krenuti na glasovanje. Dakle, radi se o popretnoj rezoluciji o Afganistanu. Započet ćemo s kompromisom broj 5. koja je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis 6. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis 7. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis 8. Za? Ne, ispričava se predsjedatelj. Amandman 69 za, protiv, suzdržani, usvojen. 70 za, protiv, suzdržani, usvojen. Idemo provjeriti 70 i e, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen Dakle, ne idemo, ne govori. 74 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 74, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. 75 za, protiv, suzdržani, usvojen. 76 za, protiv, suzdržani. 76, otvaram glasovanje. Moramo provjeriti 76. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 78 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. 88 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. 101. Samo drugi dio. Za, protiv, suzdržani, odbijen. 93 za, protiv, suzdržani, usvojen. 95 za, protiv, suzdržani, usvojen. 96 za, protiv, suzdržani, odbijen. 97 za, protiv, suzdržani, odbijen. 98 za, protiv, suzdržani, odbijen. 99 za, protiv, suzdržani, usvojen. 100. Odvojeno glasovanje. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Evo, usvojenje. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojen. 118 za, protiv, suzdržani, usvojen. 120 za, protiv, suzdržani, odbijen. Treba li provjeriti 120? Idemo, otvaram glasovanje. Usvojenje. 121 za, protiv, suzdržani. Moramo opet provjeriti. 121, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 134 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i 134. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajanje. 137 za, protiv, suzdržani. 137 moramo provjeriti i taj amandman. Zatvaram glasovanje. Evo, usvojen Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojen. 123 za, protiv, suzdržani, usvojen. 124 za, protiv, suzdržani, usvojen. 125 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 125. Otvaram glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbijen je. Dakle, idemo sada na 126. Lozing, e, ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Ne, 125 je odbijen, a to je razlog zbog kojeg idemo na 126. A i on je odbijen, pa idemo na 127. Gospodin Schaffhauser za, protiv, suzdržani, odbijen, iznenađujuće. 128 za, protiv, suzdržani, odbijen. 133 za, protiv, suzdržani, usvojen. 135 za, protiv, suzdržani, usvojen. 136 za, protiv, suzdržani, usvojen. 139 za, protiv, suzdržani, usvojen. 140 za, protiv, suzdržani, usvojen. 143 za, protiv, suzdržani, usvojen. 100 ne, ne, ne razmatra se 227, 144 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 144, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jasno je usvojen. Gospođa Valero, 154 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 14 e, za, protiv, suzdržani, usvojen. 153 za, protiv, suzdržani, usvojen. E, razmatra se 119, kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojen. E, kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. 157 za, protiv, suzdržani, usvojen. 158 za, protiv, suzdržani, odbijen. 159 za, protiv, suzdržani, usvojen. I 159 usvojen. 160 za, protiv, suzdržani, usvojen. 161 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. DV8 za, protiv. Ne. E, se razmatra. Prestanite se, miješati. DV 8 za, protiv, suzdržani, Mm, usvojen, ali nisu baš sudjelovali. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojen. 171 za, protiv, suzdržani, usvojen. 173 za, protiv, suzdržani, usvojen. 175 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojen. 9 Dobro, malo ću usporiti, nema problema. Sada idemo na DV1. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Je li to usvojeno? dv 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojen. 9.3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojen. 77 za, protiv, suzdržani, usvojen. 180 za, protiv, suzdržani, usvojen. 90 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo broj 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, usvojenje. 181 za, protiv, suzdržani, usvojen. 182 za, protiv, suzdržani, usvojen. 183 za, protiv, suzdržani, usvojen. 184 za, protiv, suzdržani, usvojen. 191 za, protiv, suzdržani, usvojen. Gospodin Frunculika, o njemu se ne razmatra, njegovom amandmanu. I sad idemo na 192. Lezing za, protiv, suzdržani, odbijen. 193 za, protiv, suzdržani, odbijen. Provjerit ćemo 193. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 194. za, protiv, suzdržani, odbija se. 196. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 195. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru 195. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 197. za, protiv, suzdržani, odbija se. izgleda ima više amandmana nego kamenja u afganistanskoj pustinji. 199 za protiv suzdržani usvojeno, 98, 199 za protiv suzdržani usvaja se, 200 za protiv suzdržani. Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje za amandman 200. Zatvara se. Usvaja se. 201 za protiv suzdržani odbija se. 202 za, protiv, suzrani, odbija se. 203 za, protiv. Molim provjeru, 203. otvoreno elektroničko glasanje. It's Zatvara se. Usvaja se velikom razlikom 204 za, protiv, suzrani, odbija se. 205 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 206 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 207 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208 za, e, otvaram glasanje za provjeru. Zatvaram glasanje, usvaja se. 211 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 ne razmatramo. 213 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje za amandman 213. Zatvaram glasanje. Usvaja se uz veliku prednost. 214. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 216. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 217. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za amandman 217. Otvoreno elektroničko glasanje. Zatvara se. U e, Usvaja se. 217 za protiv suzdržani. Morat ćemo provjeriti 218. Otvoreno elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 219. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221. za, protiv, suzdržani. Armel? Dobro, provjeramo 221. otvaramo elektroničko glasanje. Zatvara se. Usvaja se. 222. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 224. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 224. otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 225. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se 226. Za. Protiv. Suzdržani. Molim provjeru 226. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 228. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 55. Otpada. Ne razmatramo ga. 229. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 229. Želite provjeriti? Dobro. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Ovo je uz veliku jasnu većinu. Kompromis 24. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. Tko je za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Amandman 9. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Broja 10. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se uz jasnu većinu. 12. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. za protiv suzdržani. Usvaja se 16 za 16 e, e, ne razmatramo. Zatim prelazimo na kompromis prvi tko za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis drugi za protiv suzdržani. Usvaja se tri za protiv suzdržani. Usvaja se četiri za protiv suzdržani. Usvaja se amandman 21. Gospodje Valero za protiv suzdržani. Dobro, završimo najprije 21. Taj je usvojen. A onda sa 22. do 45. želite vam blok glasanja, ako sam dobro shvatio? Ne, to nije moguće. Ajde, idemo. 22. tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 23. za? Protiv? Suzdržani usvaja se.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 protiv, suzdržani. E, sada možemo konačno to provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru 23. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 45. Tko je za? Protiv? suzrani, Usvaja se. Prelazimo na odne izjave. Broj 1. Tko je za? Protiv? suzrani, Usvaja se. Treća za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četiri za? Protiv? suzrani, Usvaja se. Pet za? Protiv? suzrani, Molim provjeru. Broj 5. Gospođa Valero. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Šesti za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Sedam za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Osam za. Protiv. Suzdržani usvaja se. I već smo došli do elektroničkog glasanja na nacrta izvješća, ovako izmijenjenog, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 50 za, 3 protiv. Prelazimo na točku 22. Odgođena odluka zaključivanja sastanka o suradnji Europske unije, Republike Singapura, izvjestitelje Antonija Lopez i Sturis svojit Želite na nešto reći? Ne. Stoga možemo odmah prijeći na glasanje Podsjećam vas da ćemo najprije glasati. Imaćemo samo jedno glasanje o odobrenju, zatim elektroničko glasanje, odnosno otvaramo elektroničko glasanje o tome. Zatvaram glasanje. Ovo je usvojeno 50 za 3 protiv, 4 suzdržana. A sada prelazimo na popratne rezolucije, odluke vijeća u o zaključenju partnerskog sporazuma sa Republikom Singapurom. Pretpostavljam da nije ovdje izvjestitelj ne želi ništa reći, dakle možemo onda preći odmah na glasanje. Počnemo sa 16 gospodina Butikofera, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. Tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru 24. Otvaram glasanje. Koji kolega nedostaje? Zatvaram glasanje. Usvaja se 29 za, 25 protiv. Kompromis treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se Usvaja se 33. za, protiv, suzdržani. Usvaja se 34. za, protiv, suzdržani. Usvaja se 35. tko za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis 5. tko za, protiv, suzdržani. Usvaja se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 Sedma za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osma za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Broja osam. otvoreno elektroničko glasanje. Evo, čisto da se zabavimo malo. Zatvoramo glasanje. Usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četrnesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Petnesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Druga za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na elektroničko glasanje o izmijenjenom nacrtu izvješća. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. U četrdeset 49 glasova za, 2 protiv, 6 suzdržanih. Prelazimo na točku 24. Tu preporuke potpredsjednici eh, vanjske službe za... Hm? Dakle, preporuke potpredsjednice komisije i predstavnici Unije za vanjske poslove su sigurnosnu politiku vijeća za praćenje popretnih mjera koje je SVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP o strateškoj komunikaciji Europske unije za boru protiv propagande koju protiv nje provode treće strane izvjestiteljica Ana Potiga. Da li ona ne može biti tu iz razloga? Da li netko nešto želi reći u njeno ime? Ne? Dobro, prelazimo na glasanje. Kompromis drugi za protiv suzdržani. Usvaja se Amandman 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, Nemo 63. A, ovo je stari popis, dobro. Kako smo rekli 63. Ispričavam se Ramona. Kako se to moglo dogoditi? Dakle, tko je za amandman Ramona za protiv suzdržani velikom većinom usvojeno. 64. za protiv suzdržani odbija se. 65. za protiv suzdržani Provjerimo 65. Otvoreno elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105. za, protiv, suzdržani, odbija se. 106. gospodina Kastalda za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za protiv suzdržani usvaja se. 116 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 10 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 11 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 12 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 13 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 14 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 161. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 172. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 181. za, protiv, suzdržani, odbija se. 182. za, protiv, suzdržani, odbija se. 183. za, protiv, suzdržani, odbija se. 184. za, protiv, suzdržani, odbija se. 185. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje, 185. Zatvaram glasanje, odbija se. Kompromis 17 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 18 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 19 za protiv suzdržani usvaja se. Ispričam se, dragi kolege, ali upravo smo glasali kompromis 18. Kompromis 19. I sada kako iznenađenje, prelazimo na kompromis 20. Kompromis 20. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 215. Tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. 215. Tog otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 216. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 22. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 231. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 246. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 258. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 259. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 260. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 261. Za, protiv, suzdržani, se. Odbija se 262. za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo uvodne izjave. Kompromis broj 1, tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na elektroničko glasanje za i ovako izmijenjen amandman, odnosno dokument. Zatvaram glasanje. Usvaja se 49 naprema 7.2 suzdržana glasa. Čestitam izvjestitelju. Prelazimo sada na provedbu uredbe OSP-a 978 kroz 2012. Izvjestitelj za mišljenje Pier Antoni Panceri. Želite li nešto reći, gospodine Panceri? Ne? Onda možemo odmah prijeći na glasanje. Kompromis prvi za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv suzdržani, molim provjeru kompromisa drugog. Glasanje će otvoreno. Zatvoram glasanje. Usvaja se 38 za, 2 protiv. Kompromis treći za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani. Molim provjer 27. u elektroničko glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se 28. za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis četvrti za, protiv, suzdržani. Usvaja se 30. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru 43. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Zatvaram usvojeno. Kompromis 5 za protiv suzdržani usvoja se. Amandman 14 za protiv suzdržani usvoja se. 41 za protiv suzdržani provjera. 41 otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, još jedan provjera, 42. Mislim da se odbija, međutim moramo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 45 za, protiv, suzdržani. Provjer 45. Zatvaram glasovanje usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani. Provjera 56. Vidim mnogo suzdržanih. Usve se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 9. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, provjera, kompromis 9, otvoram glasovanje. Zatvaram, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, usvaja se, suzdržani, usvaja se. izjave, amandman 1 za, protiv, suzdržani, provjera, broj 1, otvoren glasovanje. Zatvaram. Usve se. Amandman 2 za, protiv suzdrženim. Provjera. Amandman 2. Otvoren glasanje. Zatvaram. Odbija se. Broj 3. Za, protiv, suzdržani, usve se. Broj 4. Za, protiv, suzdržani, provjera. Broj 4. Otvoren glasanje. Zatvaram. Odbija se. Broj 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 7, Oban Krespo, za, protiv, suzdržani, provjera, broj 7, otvoram glasovanje. Zatvaram, usvaja se elektroničko glasovanje o e, predlogu mišljenja s amandmanima, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usveja se 50 naprema 2, 6 suzdržanih. Obećao sam do 10 sati, preostaje još 7 minuta, 7 spašenih minuta naših života. Hvala kolega na sudjelovanju. So. Dakle, kolege, krenimo dalje. Nakon sat vremena glasovanja prelazimo na točku 26. Radi se o misiji e, odbora u Iraku i Imanu. Nakon Božića proveli smo dva dana u Bagdadu i dva dana u Muskatu. U nazočnosti čelnika delegacije emisije Europske unije e, gospodina Ramona Akue. On je trenutno u Brislu i kratko će nam se obratiti u nekom kasnijem trenutku. U svakom slučaju, gospodine veleposlaniče, hvala vam što ste organizirali naš posjed eh, Bagdadu. Ja ga smatram veoma uspješnim. Također, eh, dogodi se u pravom trenutku i ima velik politički značaj. Delegacija AFETA održala je čitav niz rasprava s iračkim čelnicima na najvišoj razini. Između ostalog, predsjednik premijer, ministar vanjskih poslova i jedan od vodećih ljudi u Iračkom parlamentu. To je doista veoma dojmljiv popis ljudi s kojima smo se susreli. Glavni zaključak Sugovornici su nam rekli da im je nakana da se riješe u potpunosti unutarnjim poslovima miješanja vanjskih sila. Također, žele naglasiti ulogu Iraka kao mosta za pozitivne promjene na regionalnoj razini. Siguran sam da je naš posjet e, doprinio razvoju daljnjih pozitivnih političkih dimenzija u suradnji između Iraka i Europske unije. A što se iračkog naroda tiče, ono što im želim jest politička i ekonomska stabilnost. Što se Omana tiče, tamo je posjet također bio veoma uspješan Posjetili smo dakle predsjednika vijeća i isto tako ministra vanjskih poslova, s njime smo također razgovarali. Razgovarali smo o zajedničkim temama, naročito trenutna kriza među zemljama članicama ECC-a, isto tako Sirija, kriza u Siriji i o malovim planovima za ekonomsku diversifikaciju, kao i drugim relevantnim temama. Posjeta Muskatu omogućila nam još bolje razumijevanje jedinstvene uloge koju ta zemlja može odigrati kao posrednik u mnogim sukobima u toj regiji. To je bilo to od mene. A sada bih riječ predao gospodinu veleposlaniku u Iraku. A nakon toga ću rado proslijediti riječ gospođi Elio Mariko, je naravno e, čelnice delegacije za Arapski poluotok. Nakon toga se kolege i vi možete javiti za riječ. Gospodina ambasadar Rekua, izvolite. Hvala, hvala gospodine predsjedajući. Veoma sam zadovoljan da sam danas ovdje s vama i da imam priliku razgovarati o ovoj temi, o Iraku, o ulozi Europske unije. U potpunosti se slažem. Posjet Europskog parlamenta došao je baš u pravom trenutku ne pretjerujem ukoliko kažem da smo na početku novog političkog ciklusa u toj zemlji. Kao što ste i sami vidjeli tijekom razgovora s raznim političkim akterima i čelnicima iz dvije vodeće koalicije, cijela je priča sada veoma drugčija. Više se ne radi o etničkim i sektaškim e, borbama kako bi prevladali u smislu utjecaja i moći, već se radi o sasvim drugčijem diskursu o ponovnoj izgradnji i o suradnji među raznim političkim opcijama i sektama. Nakon čitavog niza političkih kriza kroz koje je prošao Irak tijekom prošle godine, konačno sada dolazi do mirnog eh, prosljeđivanja moći znači da demokracija u Iraku, bez obzira na sve izazove, probleme i poteškoće, ipak postoji jedan dogovorni okvir unutar kojeg je moguće da različite političke opcije razgovaraju i dogovaraju se. Mislim da je to dobra promjena za regiju. I isto tako Europska unija ima razloga za zadovoljstvo što se tiče vlastitog doprinosa tom procesu. Drugi element koji želim naglasiti je sljedeće. Sve više i više se Irak otvara prema vanjskom svijetu. Od stupanja na vlast nove vlade 24. listopada došlo je do užrbane diplomatske aktivnosti. Predsjednik, premijer i novi ministar vanjskih poslova doista mnogo rade na suradnji među državnim institucijama s predsjednikom parlamenta i isto tako pokušavaju ostvariti suradnju s regionalnim partnerima i međunarodnim akterima. Na taj način naglašava se ova nova uloga koju želi preuzeti Irak, koji više neće biti ratište, sila koja se bore za prevlast, već sada želi biti most koji će doprinijeti stabilnosti u regiji. Vi ste, gospodine predsjedajući, pravilno naglasili. Irak ne želi biti uh, alat u nečim rukama u toj borbi za vlast. Žele susjede u regiji, žele međunarodne partnere koji će im pružiti priliku da postanu upravo to, da postanu most. Naglasit ću samo sljedeće, kratko. Nedavno, nakon posjeta predsjednika Trumpa u posebnim okolnostima, stigao je također i gospodin Pompeo, koji je posjetio ministar vanjskih poslova, zatim bio je tu i ministar vanjskih poslova Francuske, a i kralj Jordana. Svi su stigli isti dan neka vrsta muzičkog tobogana, da tako kažem. Nikad nisam vidio bilo što slično i još i danas se pitam kako su irački diplomati uspjeli organizirati to u isti dan na takav način. Međutim, jasno je što to sve znači. Sjedinjene države, Iran, zemlje regije, europske zemlje, zemlje Europske unije. Svi želimo da Irak ostane stabilan i konstruktivan partner u regiji U tom smislu, svi ste čuli, dakle, poruku iračkih vlasti. Politika suradnje s Europskom unijom u tom je smislu temeljnog značaja. Dakle, što nam je uloga u Iraku? Europska unija već neko vrijeme igra sve veću i veću ulogu. a iračka tijela sraže od nas da nastavimo tako i da još povećamo ulogu u smislu izgradnje države, u smislu danje stabilizacije oslobođenih e, krajeva i na regionalnoj razini. Prošle godine dobili smo novu strategiju za Irak. Nadostavili smo se na to radom e, visoke predstavnice Federike Mogherini i Europska unija u cjelini. Dakle, bila je su predsjedatelj relevantne konferencije, zatim odobren je sporazum o partnerstvu i suradnji, što je zapravo okvir za dugoročnije partnerstvo. Radi se o važnim instrumentima. Tu je dakle i naš angažman predanost daljnjoj izgradnji struktura u Iraku Planovi su veoma široki i uključuju mnogo toga, mnogo raznih inicijativa koji će nam dati u ruke instrumente koji su nam potrebni. Međutim, ono što je najvažnije je da se pokaže politička volja za korištenjem tih instrumenta. Kako bi ti instrumenti bili još uspješniji u postizanju cilja? A cilj je ono što je formulirano u globalnoj strategiji Europske unije kao ono najvažnije, a to je sprječavanje sukoba i rješavanje kriza. Širenje prosperiteta i stabilnosti u susjednim regijama. Naša vlasta sigurnost nije nešto što e, se tiče isključivo naših granica, već počinje i u zemljama poput Iraka. Daješ je u našim gradovima prijetnja, no Daješ potječe upravo od tamo iz Iraka tu govorimo dakle upravo o najuspješnijem modelu borbe protiv e, nasilnog ekstremizma i ideološkog nihilizma kojeg je simbol daješ u, u drugim regijama. Dakle, daješ i, i, i dalje aktivan i u Iraku. Međutim, do mnogo manje mjere i na neki način unutar tog e, geografskog područja, njegova je e, važnost smanjena. Još uvijek su na terenu pobunjenici i borba e, nije još došla do svog kraja. Mi Irak, dakle, gledamo kroz tu prizmu nacionalne strategije za sigurnost, e, kontraobavještajni rad, borba protiv terorizma. Ja sam se upravo našao s čelnikom relevantnog odbora u Iraku i oni također traže da Europa nastavi i pojača svoj angažman u suradnji i partnerstvu. Mi smo u samom središtu tog procesa. Radi se o sveobuhvatnoj reformi političkih i ekonomskih struktura te zemlje. A Irak računa na nas. Zahvalan je za doprinos koji dajemo, zahvalan je za naš angažman. Što se tiče vlade Adel Abdel hoće li oni uspjeti? Ukoliko me pitate to pitanje, sigurno bih mogao navesti nekoliko razloga. Zašto da, s jedne strane, a s druge strane što su e, prijetnje i poteškoće. Nisam prorok, međutim reći vam nešto drugo. Koja bi bila cijena neuspjeha u Iraku za same Iračene, a isto tako i za međunarodnu zajednicu, bit će ogromna. Irak je i dalje kamen temeljac stabilnosti u regiji i još uvijek je zemlja koja predstavlja aktera koji je u stanju razgovarati sa svim ostalim silama na globalnoj razini. Zemlja koja može uspostavljati kontakte u trenutku velikih napetosti. U našem je interesu da doprinesemo uspjehu iračke priče. A mislim da elementi koji mogu dovesti do toga postoje velika odlučnost njihovog vodstva čelnika da se formuliraju politički dogovori koji će omogućiti nastavak političkog procesa te izbjegavanje unutarnjih sukoba. Postoji volja da se odigra ta uloga mosta na regionalnoj razini. Mislim da je to u svakom slučaju i našem interesu podržati, a posjet članova Europskog parlamenta toj zemlji samo je doprinio tome da se e, naglasi naš, naš angažman. Poruke su bile jasne, smatram da su i dobro primljene. I rekoh, u svakom slučaju imamo na raspolaganju instrumente kojima možemo postići taj cilj. Mislim da ću ostati na ovome. Radi se o zemlji koja je puna paradoksa i veoma složena. Siguran sam da slijede vaša pitanja. Rado ću odgovoriti na njih. Hvala, gospodine predsjedajući. Hvala, gospodine veleposlaniće, na ovom sažetku situacije u Iraku. To je u potpunosti u skladu s onime što smo i sami vidjeli u tih 48 sati a ne sumnjam da vi imate mnogo posla, isto tako i britanski veleposlanik, obzirom na to koliko međunarodnih gostiju imate tamo. Gospođi na Mariju ću riječ, da dati kasnije, obzirom na to da se nabavi samo manom, a mi želimo prvo razgovarati i o Iraku. Dakle, kolege, stavimo akcent na prvo da nam misije u Bagdatu. Gospodin Danjean gospođa Gomez, gospodin Buhner i gospodin Kala. Ana Držav, izvolite. Hvala. ovo mi se bila jedna od najzanimljivijih koju smo mogli obaviti tijekom ovog saziva u okviru odbora za vanjske poslove. Dakle, hvala veleposlaniku, hvala i tajništvu na organizaciju ove misije. Imali smo mogućnost susresti ljude koje treba susresti. Bilo je jako frustrirajuće jer situacija je bila jako zanimljiva, rado bismo ostali još koji dan duže, bilo je tu još puno posla naravno, no osobno e, sam puno toga saznao tijekom ove misije i moram priznati da sam čak i promijenio poglede i stavove neke od stavova koje sam imao prije polaska. Dvije stvari su mi bile frapantne, dakle evo idem u smislu onoga što je rečeno. Prva od tih stvari bilo je naime opipljivo, ne samo, nije se moglo samo čuti, već se moglo i opipati doslovno fizički to da naši sugovornici, šefovi politički šefovi, predsjednik vlade, parlamentarci i drugi su bili jako prepadnuti od islamističke zemlje. Dakle, i taj strah urušavanja iračke države, iračkog društva, popuštanja prema napadima islamske države, islamske države čine da ti ljudi koji su bili žrtve raznih e, razmirica danas nastoje te razmirice e, riješiti, prevazići jer su suočeni sa zajedničkim neprijateljem koji je htio uništiti Irak kao državu. Dakle, ponovno viđamo rađanje, rađanja, E, nacionalne, nacionalnog identiteta, odnosno ne identiteta, nego ponosa u Iraku. Naravno, to sad neće biti riješeno preko noći, jer razlike su tu i dalje i senzibiliteti su veoma različiti, no osjeća se da zbog tog straha od e, islamističkog neprijatelja, a isto tako i od e, zbog zahtjeva naroda jer ono što narod hoće jeste upravljanje i ekonomski i socijalni razvoj, a to nije nešto se tiče šita, sunita, turaka, turkmena i ko zna koga, već od naroda cjelokupnog. I dakle, e, veliki pritisak e, naroda, kao što je to pokazano, nažalost, nasilno u Basri, e, takvi su da je veliki prioritet pridan razvoju iračke nacije, a ne internim razmiricama i borbama. A to je nešto što je bilo jako pipljivo u svim susretima koje smo imali sa sugovornicima i to je bilo jako zanimljivo. A druga stvar koja me doista markirala, to ste upravo rekli, činjenica što, za nas europljane da u Iraku vidimo, vidimo zemlju koja želi, koja omogućuje da se izbjegne ekscesivna polarizacija te regije, polarizacija između Turske i Irana i Saudijske Arabije. To je smrtonosna zamka za Europu, dakle to stalno e, alterniranje između tih zemalja s kojima moramo imati odnose, ali može biti jako opasno za nas. A Irak je na istoj ravni kao i mi po tom pitanju. Naravno, neki strani utjecaji su jači ali jasno je da se vidi kod svih sugovornika da žele putem svog statusa, dakle statusa koji je Irak imao prije 15 eh, godina, da ponovno dobiju neovisnu regionalnu poziciju, ulogu, a to je nešto zašto se mi trebamo europljani zalagati i tu možemo imati pravi interes. I zadnja stvar, jer oko toga sam imao neke sumnje prije polaska na tu misiju, osobito glede nekih programa koje Europska unija financira u Iraku, dakle programe koji se tiču sigurnosti, na primjer. A imao sam te svoje sumnje jer spontano sam se govorio, pa zemlja u kojoj je Iran, utjecaj Irana u tom sektoru tako jaka i istovremeno utjecaj Amerike je iznimno jak, dakle pitao sam se da li tu ima mjesto, ikakvo mjesto i za Europljane. I umjerilo me to što sam vidio da i kod naših sugovornika iz Iraka i Europljana koji vode te programe, Odgovor je identičan, istovjetan. Dakle, odgovor je da. Ima mjesta za europljane, za njihov način funkcioniranja rada i pogled na pitanje sigurnosti. Dakle, imajući to sve na umu, ima tu stvari za pojačati. Još jednom zahvaljujem na organizaciji. Ovo je bilo doista <laughs> jako frustrirajuće prekratko po mom mišljenju, ali evo, na taj način možemo dakle, navesti naš e, odbor e, god bio u njemu, buduće da se organizira i nastavak ovog posjeta, dakle ono bi trebalo biti samo jednom napravljeno, treba vidjeti što se dalje događa, jer stvari mogu iskočiti strašni tračnica, mislim ovo ovisi taj proces koji je pokrenut, ne smijemo biti naivno optimistični, dakle ovisi o mnogo čemu, ono što je za sad napravljeno je jako zanimljivo i treba to podržati. Thank you, Hvala. Ana Gomes, izvolite. I ja sam bila e, jako zadovoljna s onime što smo vidjeli u Iraku, jer kao što je rekao gospodin Dežan, to je bio zaista važan posjet. Dakle, došao je u ovaj parlament 2004. kada je Europa bila potpuno podijeljena između e, nove i stare Europe zbog e, invazije na Irak. I ja sam rekla da ću izraditi izvješće 2007. 2008. oko uloge Europske unije u Iraku, što me dovelo u Irak prvi puta i vidim razliku. Svi ovih godina sam se vraćala u Bagdad i u drugim, druga mjesta kao Keađi. I ako nešto žalim zbog ovih posjeta, kao što je Arno rekao, je da nisu bile duže i da nisu uključile Erbil. To je bilo zaista izvanredan posjet i vidjeli smo da postoje konvergencije svih snaga Iraka e, s obzirom na sve opasnosti s kojima se suočavali i e, rizik da e, država ne uspije. To ih je združilo i stavilo u u tu e, konvergenciju i sigurnost zemlje. I zemlja zaista igra ključnu ulogu za regionalnu stabilnost, za regionalnu ravnotežu snaga, kao što sam rekla prije. Zaista zahvaljujem na e, veleposlaniku, na svom radu koji je uložio. Ako Irak krene na jednu ili drugu stranu, odnosno u sukob regionalni sukob između Irana i Saudijske Arabije, to bi sve moglo destabilizirati i zato je uloga Irana izuzetno važna. I bilo je dobro vidjeti e, taj napredak u situaciji sigurnosti i u političkoj atmosferi. Željela bih samo reći da Europska unija zaista ima ulogu koju treba odigrati, kao što su nam rekli svi sugovornici, uključujući i na području obavještajne politike i sigurnosti, ali isto tako u izgradnji kapaciteta pravosuđa koje je ključno za jednu državu koja dobro funkcionira i mnoga druga pitanja, uključujući i pitanje e, nafte, a i rezoluciju, odnosno rješenje e, raznih e, drugih pitanja, jer to su pitanja koja treba riješiti i ne smije ih se odgoditi. I tu moramo odigrati ulogu. Moje pitanje veleposlaniku Ekua je sljedeće. Kada sam prvi puta otišla u Irak, bila sam prilično šokirana što je Europska unija bila potpuno ograničena zato što je bila u britanskom, britanskoj skupini. I e, tadašnje premijer Aliki je e, ponudio e, posebno veleposlanstvo za Europsku uniju koje je moglo okupiti države članice. Ali ništa se nije dogodilo u međuvremenu iz raznih razloga, nedostatak političke volje, vizije, sredstava i slično. Ali naravno sada moram zahvaliti na gostoprinstvu koje smo dobili u ovom e, e, britanskom dijelu e, veleposlanstva. Ali Britanija će vjerojatno izaći s Brexitom, nadam se ne, ali naravno to je velika vjerojatnost. Na koji način onda možemo ostati u tom britanskom dijelu? Da nemamo vlastita, vlastite e, prostorije e, zbog država članica koje su voljne krenuti natrag u Irak. Hvala Ani Gomaš. Mislim da povje, e, veleposlanica će odgovoriti na vaša pitanja. Ponovno ste naglasili da jednom kada Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije, ona će biti treća zemlja. A AFET je vodeći odbor za sve odnose. Možda nisu svi svjesni toga u parlamentu, ali mi smo odgovorni za sva pitanja vezana za treće zemlje. Dakle, to je bilo za zapisnik ovoga sastanka. Ja znam da neki drugi predsjedatelji odbora imaju drugačija mišljenja e, kako ćemo se nositi sa Brexitom e, kada se radi o odboru Agri ili e, odboru za ribarstvo. Gospodin Buhner, izvolite. Hvala lijepa. Kao prvo želio bih zahvaliti E, voditeljima ovoga izaslanstva. Želio bih objema zahvaliti jer ovo je bila jako dobra misija. Još jednom zahvaljujem na vrlo dobrom poslu koji su obavili na pripremama. Ja se slažem sa svime što je rečeno. Ne moram ponavljati ništa od toga, ali samo kratak komentar. Bio sam impresioniran optimizmom usprkos svim poteškoćama poteškoćama koje naravno postoje i koje niko ne skriva od nas. Ali mogli smo vidjeti da postoji optimizam među e, predstavnicima Iraka. Mislim da se radi o tome e, što je poboljšana gospodarska situacija. Mislim da je to jako važno pitanje i sa stajališta Europske unije možemo učiniti više, posebno Inter. Radi se o vrlo pozitivnoj perspektivi i moramo nastaviti s time. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. E, ja sam isto tako bio ugodno iznenađen stvarnim angažmanom između svih političkih stranaka e, i strana u Iraku ako se nešto dogodilo pozitivno u vezi s islamskom državom i Daeshom, razgovarao sam sa kolegama i kolegicama u izaslanstvu, a to je kako iračke političke strane imaju, e, vide da imaju mnogo toga zajedničkoga i da su stavili sa strane e, svoje, svoja različita mišljenja. I ono što je mene e, utješilo jer sam e, svjestan njihovih e, kulturnih e, razlika i nisam mogao biti uvučen u neku regionalnu raspravu. Mislim da će to dobro djelovati na Irak u budućnosti. A sada bih govorio o Manu ukratko. Mislim da Irak može završiti u situaciji da bude neutralan i da se poveća stabilnost. To je bilo vrlo pozitivno. E, htio sam nešto reći u vezi onog što je rekla Ana. Da, naravno, e, e, Velika Britanija je još uvijek u Europskoj uniji i svi se slažemo. Međutim, sada je taj proces otišao već jako daleko ali naravno postoji i britansko veleposlanstvo i prije nekoliko godina eh, je postavljeno pitanje u ovom odboru, a to je eh, koliko Evropska eh, unija se oslanja na inicijativu 5i. I rekao sam da, mi se oslanjamo na to i zato će nakon Brexita naša zemlja imati dobre odnose s Europskom unijom. Moramo se odmaknuti od ove retorike e, što će se dogoditi slično sa Brexitom. Međutim, naša zemlja će svakako nastaviti odnose e, s Irakom i podržavati organizacije kao što je Europska unija kada smo u tom području. Međutim, e, mislim da e, pozivanje da se organizira jedno veleposlanstvo Europske unije e, možda postoji bolji način da se potroši novac. Ljudi će zaista tražiti jedinstvo Iraka i taj novac bi se mogao bolje iskoristiti negdje drugdje jer smo tako dugo podržavali e, mir u tom području. Hvala e, Jamesu Carveru, niko drugi ne traži riječ. Pa gospodin Kluje, možete, možete vi reći nešto. Da, gospodine predsjedatelju, drago mi je što svi zastupnici u parlamentu koji su govorili su zaista e, shvatili svu kompleksnost situacije u Iraku i izazove. I mislim da, iako je posjet bio prekratak, nadam se da neće biti posljednji. Dakle, on se može i produžiti, to iskustvo se može produžiti, ali u svakom slučaju vi ste e, vidjeli najvažnije elemente koji tamo postoje i biti će za vas vrlo korisno to prenijeti. Jer nije uvijek lako bez stvarnog iskustva, bez da ste zaista tamo, promijeniti percepciju Iraka od godina prije i traumatskog iskustva koje je uzrokovao Daoš za sve nas, ne samo za Iračane koji su izravno propatili, nego i za Europljane koji su e, odjednom e, naučili živjeti sa prijetnjom daješa e, u svakodnevnom životu. Mislim da je to izuzetno važno jer konačna pobjeda će se dogoditi u Iraku. Pitanje koje je postavila gospođa Gomeš. Istina je da je Evropska unija imala plan da e, postoje vlastiti, vlastita vlastiti prostor za europsko izaslanstvo u Iraku, to je bilo prije mog vremena, ali u razdoblju e, u razdoblju kada je Daesh bio na vratima Bagdada, bilo je teško pronaći trgovačka društva koja bi izgradila takve prostore. Mislim da ideja još uvijek postoji i istina je da Europska unija treba svoj vlastiti prostor zbog uloge koju tamo igramo, zbog mogućnosti koje imamo. Ali od tada e, smo u ovom e, britanskom prostoru u posljednjih devet godina. E, britansko veleposlanstvo je ponudilo sigurnu luku, dobro opremljenu bazu iz koje se može djelovati i mislim da smo e, svi zahvalni na potpori koju smo dobili do sada. I e, ponuđeno je da se s time nastavi usprkos Brexitu u budućnosti tako dugo dok je to potrebno. Naravno, odluka nije na meni. Ja sam tamo da provedem te upute kada one dođu i mi tražimo različite mogućnosti. Naravno, moramo uzeti u obzir i financijsku situaciju. Irak je vrlo e, skupa zemlja u kojoj djelovati zbog e, sigurnosnih pitanja. a i zbog praktičnih operativnih elemenata koje treba provesti. Mogućnost da e, se e, uključimo u neku drugu zemlju ostaje. Razgovor sa Njemačkom da oni razviju svoje vlastite prostore. E, o tome se još uvijek raspravlja. Ne mogu vam dati konkretan odgovor. Međutim, trenutno postoji sporazum. Britansko veleposlanstvo će nastaviti nam davati podršku i mi to možemo naravno rado iskoristiti jer nam to daje veliku sigurnost i sami ste se osvjedočili e, operacija i mogućnosti da zaista e, složene misije provodimo na djelotvoran način, ali to još uvijek ostaje cilj koji se nadamo da će se riješiti u budućnosti. A kada se radi o gospodarstvu, o gospodinu Buhneru, to je svakako jedan od ciljeva prosperitet Iraka e, je u razvoju privatnog sektora i davanju privatnom sektoru ulogu u izgradnji, u pokretanju ulaganja i otvaranju većih mogućnosti za mlade. 60% e, stanovnika Iraka je e, mlađe od 21 godinu i zato treba otvoriti mnogo radnih Um, mnogo radnih odnosa, zato bi će sporazum biti zaista e, dobar, e, dobra e, baza. Hvala. Čujem da je malazijski ministar vanjskih poslova na putu našem sastanku, pa bih želio zaključiti ovu točku o Iraku, a sada bih dao riječ gospođi Eliju Mariji za točku 28. Kratko izvješće o službenom putovanju izaslanstva u Katar i Kuvajt. Možda možete reći nešto i Omanu ali Oman je zapravo bio izvrstan e, domaćin, stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Dajem e, riječ o točki 27. i naravno vi veleposlaniće možete osnati e, s nama, ali ministar vanjskih poslova će doći. Izvolite. Hvala predsjedniče. S obzirom da ste me to zamolili ranije, ja ću ukratko kazati par riječi no što je vjerojatno suprotno onome svemu što smo rekli za Irak. Dakle, on je mala zemlja koja raspolaže brojnim stalnim bogatstvima i zemlja koja nije imala iskustva rata, te koja je relativno stabilna. Ta zemlja ima unutarnju politiku koja se istovremeno oslanja na ravnotežu između tradicije koju vidimo u svim aspektima života i modernosti koja će evo biti pokazana krajem tjedna posredstvom velikog kolokvija o Omanu 2040. na koji sam također pozvana. Dakle, ta zemlja oslanja se također i na pojam vjerske tolerantnosti i koja ima, koja poštuje islam koji je dosta udaljen od islama u zemljama ga okružuju. Dakle, njihov pristup je dijalog sa svima, a napose s Iranom. Ono što je danas sigurno je da Oman želi igrati međunarodnu ulogu, osobito na regionalnoj sceni, ulogu koja bi bila važnija od trenutne. Oman je nastojao intervenirati, odnosno nastoji intervenirati u sukobu Jemenu, što nije jednostavno, jer e, i izaziva Saudijsku Arabiju i iako te stvari nikada nisu iskazane, ali istina je da postoji određen broj napetosti sa Saudijskom Arabijom. Dakle, Oman se dosta skladno interno i u okruženju razvija, ali postoji tu jedna velika veliki upitnik, a to je politička nesigurnost vezana uz tabu temu nasljedstva odnosno nasljednika sultana koji je dosta star, dakle to pitanje nasljedstva nije još službeno riješeno. Eto, to je ono što sam htjela reći o Omanu, ne znam da li to odgovara vašim očekivanjima, no to je opći dojam. A sada bih kratko predstavila misiju koju smo imali krajem prošle godine u Kataru i Kuvajtu. Evo, čak smo se sreli u jednoj zračnoj luci u trenutku kada ste se vi vraćali iz vaše misije u Iraku. Dakle, ono što imam reći o Kataru jeste da naši odnosi, dakle odnosi Europske unije i Katara su odlični. Tako da smo imali atmosferu prijateljstva, otvorenosti i međusobnog uvažavanja. Ono što je zanimljivo jeste bilo primijeti promjene od prošle godine, dakle 2017. godine do sada. Dakle, ta zemlja je bila pod embargom, pod embargom određenog broja zemalja. Kada sam bila tamo 2017. uvidjela sam da taj embargo i stav ponašanje zemalja poput Bahreina, Emirata, eh, Saudijske Aramije su imali utjecaj donekle ekonomski, ali prvenstveno psihološki utjecaj. A tu, dakle, na Katar. A ovdje imamo posla, dakle, sa zemljom koja je prevazišla ograničenja koja im nameće embargo i koji je dao novu dinamiku toj zemlji i učinio tu zemlju jač šom, gospodarski govoreći, dakle otvorila se sa zemljama e, s kojima ih nije imala tako razvijene, ovdje mislim konkretno na Iran, na Tursku i druge zemlje Azije. Dakle, s njima su razvijeni strateške veze. I u biti, tu imamo posla s Katarom, koji ni na koji način e, ne slabi svoju dinamiku niti svoju međunarodnu ulogu. Tom prilikom e, puno bilo riječi o embargu i o krizi GCC-a, dakle vijeća e, zemalja zaljeva i uopće nije, dolaz, nije bilo riječ o tome da Europska unija bude posrednik u tom sukobu, i mi to nemamo te kapacitete i u on oni to treba međusobno riješiti, ali i mm, s druge pak strane spremni smo zajamčiti neka rješenja koja treba naći i pomoći na najbolji mogući način u rješenju tog sukoba, jer je to u interesu regije, ali naravno to je i u našem interesu jer naša stabilnost povezana je uz stabilnost e, cjelokupne te regije. Moram reći da su mediji dobro pokrili tu delegaciju. Najprije smo sastrali sa vijećem Šure, našim partnerima, s kojima smo imali dugu raspravu s predsjednikom i čitavom delegacijom e, članova Šure. Dakle, s njima i s drugim zagovornicima u vlasti puno je bilo riječi o krizi oni su nam rekli da se ekonomski izlače iz krize, ali su jedni drugi puno inzistirali na posljedice embarga, na svakodnevni život ljudi, na probleme koje to može predstavljati kada se radi, na primjer, o zdravstvenoj skrbi, problema koje to može predstavljati za studente i za obitelji koje su međusobno podijeljene tim embargom. Također smo susreli čitav niz e, ljudi iz vlasti, predsjednika vlade i ministra unutarnjih poslova, ministra vanjskih poslova, ministra za razvoj, rad i socijalnu skrb, te predsjednika Nacionalne komisije za ljudska prava. I svi su imali više manje istovjetan diskurs o posljedicama, štetnim posljedicama koje može taj embargo imati po ljude. I tom prigodom e, izrazili svoje zadovoljstvo glede stava koji je iznio Europski parlament po tom pitanju. Ministar e, rada također nam je rekao i predstavio e, razvoj, budući razvoj sa nekim zakonima koji imaju za svrhu zaštiti strane radnike i najavio reformu prava o radu. Tu treba primiti jednostavno znanje. Dakle, u ovoj krizi Katar je jako osjetljiv glede svoje vanjske slike. I oni smatraju da Europski parlament može imati važnu ulogu u poboljšanju te slike tako što bi im Europski parlament omogućio da dođu do standarda koji su standardi zemalja Europske unije, odnosno zapadnoevropskih zemalja. I u okviru tog sporazuma Dakle, evo, sljedeći, sljedeći sastanak između Europske unije i Katara treba biti održan tijekom 2020. Zatim spomenuli smo i mogućnost o organiziranju jako konkretne suradnje između Europskog parlamenta i Katarske šure na upravnoj razini. Predsjedniče, želim inzistirati na tome jer mislim da bi bilo dobro da u Europski parlament primimo određen broj članova iz uprave šure koji bi htjeli vidjeti jednostavno kako mi funkcioniramo, radimo, te da se malo nadahnu našim načinom funkcioniranja. Mislim da bismo mogli i voditi dijalog i razmjenu informacija sa Vijećem za ljudska prava Nacionalnog odbora za ljudska prava. I ne bi bilo loše da organiziramo susrete ovdje. Eto više manje. To je to što se tiče posjeta Kataru. A poslije tog posjeta otišli smo u Kuvajt, imali smo dvodnevni boravak u Kuvajtu. Želim naglasiti da se tu radi o važnoj stvari. Naime, Kuvajt je čitav niz godina osjećao se napuštenim. I to što su sada na svoj način postali posrednici krize koja prožima GCC daje im ponovno samopouzdanje i želju da obnašaju jednu jaču međunarodnu ulogu. A kako bi to ostvarili, nastoje se osloniti na priznanje Europske unije. Dakle, sve što možemo napraviti kako bismo ohrabrili Kuvajt i rekli im koliko je njihova uloga važna, daje doprinos eh, njihovom učvršćivanju njihovog položaja u regionalnom okruženju. Naravno, to je mala zemlja, ali mala zemlja koja svojim mogućnostima dijalogiziranja sa svima, odnosno razgova, ona može razgovarati sa svima i samim tim ima važnu ulogu. E, to je to e, EU je to priznala jer u trenutku kada smo dolazili tamo otvarala, donesena je odluka da se otvori delegacija, e, predstavništvo Europske unije u Kuvajtu. I sam Emir je govorio da ih e, neodlučnost e, Iraka dosta brine Govorili su isto tako i o povlačenju, o brizi koji predstavlja, strah koji izaziva, dakle, povlačenje američkih snaga iz Sirije, dakle, to je polučilo distan... odlukom o distanciranju sa Amerikom i željom da se približe Europskoj uniji. Dakle, jasno je da parlament, Europski parlament može to imati važnu ulogu. Tim prije što, podsjećam, parlament Kuvajta je jedini koji je na demokratski direktan način e, izabran u cijeloj toj regiji. Tako da se tu nalazimo u doista povoljnom položaju za razvoj daljnjih odnosa sa Kuwaitom. Mogli smo dakle stupiti u kontakt sa nacionalnom skupštinom, s predsjednicima nacionalne skupštine u čitavom nizu stvari kao što su problemi prava žena, E, njihov reizbor jer ima više zastupnica koje su demokratski izabrane u Kuvajtu iako to predstavlja neke probleme. Dakle, razgovarali smo o smrtnoj kazni, o statusu osoba bez države koje oni nazivaju bidunima, te smo razgovarali o stranim radnicima i tako dalje. Dakle, primili su nas Emir, predsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova i svi su naglasili koliko žele igrati ulogu u stabilizaciji regije, dakle dati svoj doprinos u tom smislu i žele surađivati sve bliže i sve više sa Europskom unijom. Dakle, mi smo u tom smislu predložili jako konkretne mjere. Dakle, sljedeća međuparlamentarna skupština, odnosno susret e, sa Kuvajtom bit će organiziran 2020. ali i razmjena osoblja. Zatim tu su neke teme koje ih e, brinu, a koje se tiču, na primjer, e, novog reguliranja društvenih medija i borba protiv e, lažnih vijesti. To su teme koje ih interesuju. Dakle, mislim da su to sve u svemu bila dva putovanja u osjetljivom razdoblju koja su bila jako zanimljiva. Hvala Mišela Mari na vašem izvješću. Ako se ne varam, ministar nas čeka vani. A, tu je već. Dakle, evo, gospođa Lokbiler se javila za riječ, pa onda ćemo preći na sljedeću riječ. Hvala predsjedniče, bit ću kratka. Hvala na izvješću. Sam što želim nadovezati na ovaj dio koji se tiče Katara, jer kada je katarski ministar vanjskih poslova bio tu, on je govorio i o pravosudnim reformama, o pravima migranata. I na odboru DROA imali smo i razmjenu mišljenja o radnicima, migrantima, sportu i e, e, doprinosu FIFE. Dakle, bilo bi dobro da se vidi kako se to provodi dalje. Mislim da su domaći radnici isključeni iz ovog pravosudnog postupka. To bi trebalo vidjeti, dakle, kako tu stvari stoje, ali treba isto vidjeti i koliko Katar u cijeloj regiji traži da se provode slične reforme. Dakle, kao što ste rekli, naravno, to bi bilo zanimljivo raspravljati o ovim temama, ali naravno sa odborom druga, ali trebamo vidjeti da li će nam ostati vremena unutar ovog saziva za tako što. Hvala. Hvala kolegice. Da, netko još želi razgovarati na ovu temu? Ne. Dobro, zaključujemo e, stavku 27. Prelazimo na 28. i molim ministra vanjskih poslova da nam se pridruži. Right, ladies and gentlemen, colleagues, it's now an honor for us to welcome the foreign minister of Malaysia, Mr. I Dragi kolege, sada je velika čast pozdraviti Saifudina Abdullaha, ministra vanjskih poslova Malezije, vaša ekscelencijo, kao što vidite, evo, mi imamo svoj redovni rad, dakle, i veliko je zadovoljstvo pozdraviti vas ovdje, dopustite da kažem par riječi, najprije prije vam predam riječ, Dakle, kolege, e, koliko sam e, obavješten, u 11.45 nas ministar vanjskih poslova treba na, mora napustiti, dakle imamo pola sata na raspolaganju. Dakle, samo dopustite da kažem da temeljem e, izvješća na vlastnu inicijativu ovog parlamenta 2013. Europski parlament usvojio je preporuke za pregovore sa, za pokretanje sporazuma sa Malezijom o suradnji na kraju strane u postupku nisu mogle doći do potpisa zbog neslaganja. Nadam se da ćemo krajem ove godine uspjeti to potpisati. Preostaje nam 11,5 mjeseci. Svi smo pratili izbore u Malezi u Svibnju kada smo prvi put imali comeback, povratak oporbe e, koja je osnovala vladu Dakle, doista smo jako znatiženi čuti koji su ciljevi vlade i vašeg predsjednika vlade i naravno vanjski poslovi će biti među prioritetima. Dakle, ovaj predsjednici ovog odbora bili su u vašoj regiji prošle godine, bili smo, imali smo delegaciju u Indoneziji i Tajlandu. Također smo bili u Japanu, Južnoj Koreji, dakle, evo, Ponavljam, jako smo zadovoljni što ste među nama. Nadam se da, će, da ste imali zanimljiv boravak, konstruktivne razgovore u Briselu i sada, sada bismo rado čuli vaše mišljenje. Nadam se da će Europa ostati visoko na e, listi prioriteta vaše vlade u Kuala Izvolite. Dobro jutro, želim svima. Predsjedniče, uvažene dame i gospodo, Velika čast eh, obratiti se ovako uvaženom skupu. Doista sam zahvalan što mi pružate tu priliku. Tu sam od jučer prvenstveno kako bih nazočio ministarskom sastanku ASEAN, e, između predsjednika ASEANA i Europske unije. Imali smo jako podnosnu raspravu cijelo jučerašnje poslijepodne i da, trebam se još sas, susresti s nekim kolegama, ministrima vanjskih poslova Europske unije na nekolicini bilateralnih sastanaka. U svibnju, konkretno 9. svibnja prošle godine, po prvi put, nakon 60 godina neovisnosti, narod Malezije odlučio promijeniti federalnu vladu. Sada imamo novu upravu koju upravlja nova politička koalicija pod imenom Kapatan Harakan ili na engleskom to znači dakle Savez za Nadu Pakatan Harapan. Predsjednik vlade je dr. Mahadej Mohamed. Neki su već čuli da je on nekada ranije bio predsjednik vlade Malezije, čitak 22 godine, prije što je odstupio, umirovio se 15 godina od političkog života, no napustio je staru stranku, pridružio se drugoj, novoj stranci, pridružio se trima eh, drugim oporbenim strankama, na primjer stranka Pravde kojom upravlja Anwar Ibrahim, neki od vas ga smatra starim prijateljem, zatim eh, stranka demokratske akcije kojom upravlja Ling Wong Heng, koji je sada ministar eh, financija, uzgled rečeno Anwar Ibrahim, sljedeći predsjednik eh, vlade, barem prema sporazumu nove uprave i nove koalicije. A četvrta stranka je Amana. Tu se radi o muslimanskoj eh, muslimanskim demokratima dakle, stranci koja je otvorena i ne muslimanima. Dakle, to je no, drugačija muslimanska stranka. Dakle, naš, naša glavna borba u predizbornom razdoblju je borba protiv korupcije. I dok razgovaramo, e, predsjednik vlade Amadej je u Beču i drži glavno predavanje na međunarodnoj konferenciji za borbu protiv korupcije. Također smo vodili kampanju o za reforme i neke od tih e, reformi na kojima radimo, između ostalog su reforma parlamentarnog života, dakle kako bi e, parlament e, bio demokratičniji i više fokusiran na narod. Prvi put e, osnivamo odbore za različite, na različite teme, pa i na za imenovanje viših dužnosnika poput sudaca i sl. Druge reforme tiču se izbornog postupka Imenovali smo novog predsjednika odbora za izbore, imamo neke poteškoće u reformi ustava, nije teško doći, teško je doći do dvotrećinske većine. Dakle, nastojimo riješiti dva konkretno najveća problema iz prošlosti koji čine izbore jako teškim jer e, izbori e, uvijek idu na ruku e, ljudima koji su trenutno na vlasti. Mi jesmo trenutno na vlasti, ali želimo to promijeniti. Zatim pravimo i reformu pravosuđa, na primjer stavili smo moratorij na smrtnu kaznu i radimo na uklanjanju svih svega što se tiče u pravosuđu smrtne kazne, uklonit ćemo sve što narušava slobodu govora, a uvešćemo i par novih, e, ćemo par novih zakona. Dakle, zakon e, protiv diskriminacije. A tome tako kako bi Dakle, vi znate da je Malezija multijetnička i viševjerska. Dakle, želimo da svi policajci budu, ne, ne diskriminiraju nigdje nikoga. I tu bismo stali u kraj eh, politici, rasnoj politici. Dakle, za rasizam ne želim reći da je jako velika ključna tema, ali je velik problem. Problem zato što rasizam i politika koja je utemeljena na rasi je toliko ukorenjeno društvo da mnogi ljudi to uopće ne doživljavaju kao problem i kada želite stati u kraj toj rasnoj politici, onda se vas doživljava kao problem. No, ipak činim se da postoje načini da se napravi valjana politika kako bi se govorilo o e, multijetničkim temama, a ne prvenstveno se zalagalo za jednu rasu i vjerska pitanja jedne, jedne vjeroispovijesti. Pa isto tako borimo se da podignemo gospodarstvo na noge. Prije zadnjih izbora u parlamentu se govorilo da smo jako zaduženi i da dugovi iznose više od 800 milijardi. No, kada smo došli na vlast, pogledali smo dakle knjige i vidjeli smo da smo zaduženi više od 1,3 trilijuna, što je ogroman iznos novca za E, malu zemlju kao što je Malezija i zbog toga moramo napraviti nove aranžmane glede ugovora koje imamo s nekim e, zemljama, napose Kinom. Sada nastojimo zaključiti prije kraj neke od pregovora. Ova nova vlada, nova uprava također e, je predano pitanju ljudskih prava. U prethodnom sazivu već smo ispravili tri od devet glavnih međunarodnih konvencija. Ratificirali smo tri od devet najvažnijih e, konvencija za poštivanje ljudskih prava, dakle ona koja se tiče žena, ona za djecu i za ljude sa hendikepom. Što se šest preostalih tiče, radimo na tome, na konvenciji za borbu protiv torture i e, nestalih osoba. Znamo da će dvije od njih biti jako problematične za nas, ali mi ćemo to ipak napraviti i trebamo vidjeti kako to napraviti na najbolji mogući način. Volio bih da vam mogu reći da smo ratificirali još jednu važnu konvenciju, no iz taktičkih razloga to ne mogu napraviti e, sve do krunitbe novog kralja, a jasno vam je o kojoj se tu konvenciji radi, jer sam vam više manje rekao kada ćemo najaviti. Dakle, 31. siječnja ćemo imati krunidbu Novog kralja, no evo. Nastojim vam reći da smo predani tom radu, postoje neke poteškoće, ali mi nastojimo očuvati e, sva načela ljudskih prava. Što se Europske unije tiče, veliki napor smo uložili na odlične odnose između Malezije i Europske unije. Naše veze osobito su bliske u trgovini i ulaganjima. Malezija i Europska unija također uživaju konstruktivne bilateralne odnose koji su temeljeni na zajedničkim demokratskim vrijednostima i suradnji glede širokog broja, velikog broja tema. Između Europske unije i Malezije održani su sastanci niskoj razini, kao što je to predsjedavajući rekao. I takvi susreti mogu samo dodatno pojačati naše ekonomske i veze i političke veze. Zadovoljni smo time što e, su ti odnosi sve bolji i bolji zadnjih pet godina. Voljeli bismo primiti veći broj e, evropskih ulagača koji bi ulagali u automobilsku industriju, biotehnologiju, poljoprivredu, obnovljive energije, ICT, e, poljoprivredno prehrambeno sektor. Jasno mi je da se neki sporazumi privode kraju, no mi ćemo učiniti sve što je našoj moći kako bismo to obnovili, odnosno E, odnosno zaključuju se neki i mi ćemo dati svoje obol kako bi se to na najbolji mogući način zaključilo. Ako dopustite predstavniče, evo, ja bih e, se ovdje pred ovim uvaženim skupom e, založio za nešto, to je pitanje pamena ulja. Došli smo, imam dakle molbu, mi smo došli u Brisel govoreći i želimo pojačati odnose između Europske unije i ASEANA jer države članice ASEANA u cijelini žele unaprijediti status suradnje i preći sa partnerstva u dijalogu na strateško partnerstvo, a tu su naime velike razlike. No, nažalost, Indonezija i Malezija smatraju što podržavaju i ostale članice ASEAN-a. Dakle, Indonezija i Malezija i ostale zemlje ASEAN-a smatraju da imamo ovaj problem e, palminog ulja. Vođeni su neki razgovori o tome i mogu reći da nismo valjano raspravljali o tome jer svi mi znamo otkud dolazimo i to je dokaz da uvažavamo mišljenje jednih drugih, tako da vam mogu reći da jučer nije bilo ničeg spornog. Dakle, savršeno nam je jasno da i ASEAN i Europska unija žele naprijediti taj status, no evo, jučer smo odlučili da ćemo to odgoditi, da ćemo uložiti maksimalan trud e, na strani ASEANA, osobito i Indonezije, Malezije. E, pozdravljamo zajednički odbor, e, prvenstveno kako bismo sagledali pitanje problem palminog ulja, kako bismo vidjeli kako možemo naprijediti situaciju. Eto, toliko dakle, ja sam doista zahvalan. E, spreman sam odgovoriti na vaša pitanja, ukoliko ih bude. Kao što rekoh, e, mi imamo novu upravu, evo samo 8 mjeseci na vlasti, tako da ulažemo veliki napor kako bismo naprijedili situaciju i odnose između Europske unije i Malezije i Europske unije i ASEANA, a istovremeno potrebno je dakle, nositi se i sa nekim političkim e, izazovima. Hvala predsjedavajući. Hvala vaše isočanstvo na ovoj prezentaciji i na svim riječima koje ste nam uputili o političkoj situaciji u vašem kraju svijeta. Imamo nekoliko javljena za riječ. No prije svega, dobrodošli gospodine Werner Langen. On je predsjednik delegacije koja je upravo odgovorna za odnose sa zemljama Asijana. Prvi je govornik koji je na redu gospodin Kahn, izvolite. Hvala. Gospodine ministre vanjskih poslova, drago mi je da vas vidim danas ovdje i, e, čestitam na povratku u politiku. To je nada za sve nas koji se žele eventualno umiroviti nakon predstojećih izbora i nakon toga nastaviti se boriti u nekom budućem trenutku. Prva stvar. Što se tiče ovih e, zakona za suzbijanje pobuna, u pravu ste, sve veća prednost ljudskim pravima i e, slobodi e, izražavanja. Međutim, nije u zadnje vrijeme bilo riječi toliko o ovim zakonima u smislu toga da se zemlja u potpunosti riješi njih ili da ih u, u, veliko, u velikoj mjeri izmijeni. Vi ste jedna od svega deset zemalja koje su progovorili o, problemu Ujga zajednica u Kini. To je veoma delikatna tema. Što mislite o tome? I treća stvar koju želim reći, Rahajn, Majnma, Kačin i prognanici u tim krajevima. Čini mi se da je Bangladeš tu eh, ponio veliki teret. Vi ste zemlja koja je u teritorijalnom smislu u blizini. Zašto niste ponudili više e, pomoći obzirom na to koliko je tamo očaj i koliko je teška situacija? Hvala gospodinu Okanu. Sljedeća govornica. Izvolite, hvala gospodine ministre vanjskih poslova. Hvala što ste nas izvijestili o svim ovim promjenama na zakonodavnoj razini. Odlično je da ste ukinuli smrtnu kaznu, a već sljedeći mjesec ovdje ćemo u Brislu održati svjetsku konferenciju upravo o toj temi. Lijepo je da zemlje iz vaše regije, poput vaše, preuzima vodeću ulogu u tom smislu. Što zapravo želim pitati? Kakvi su vam planovi na multilateralnoj razini? Mi ili UN kao partneri za buduće inicijative, jeste li razmišljali o tome, Europska unija? na općoj skupštini UN-a u prosincu prošle godine progovorila o mogućnosti da se e, poveže određen broj zemalja u mrežu koja bi se bavila dakle e, promicanjem ljudskih prava. Na taj način bismo zapravo mogli podići profil te teme. Hvala, Ana Gomeš, izvolite. kao i ostali kolege, gospodine ministre, ja sam veoma zahvalna što ste danas ovdje s nama i što nam govorite o ovim nevjerojatnim promjenama u vlastoj zemlji. Kao i kolegica, ja u potpunosti pozdravljam naravno moratorij na smrtnu kaznu. Što se tiče palminog ulja, znam da je to Maleziji i Indoneziji veoma važno veoma važna tema. Ja također smatram da je pozitivno da je osnovan ovaj zajednički odbor Azijana i Europske unije. Sigurno sam da će nam to pomoći u rješavanju problema. Radi se dakle o tome da je vaša zemlja E, ovisna o toj sirovini u smislu radnih mjesta zapošljavanja. No, kao što znate, ovdje su u Europi ljudi također veoma osjetljivi na moguće implikacije po pitanju okoliše, a i druge. Drago mi je da ste donijeli tu odluku. Želimo zatim pitati e, kako vi vidite pitanje Kine, povrh dakle problema Jurge, što je rekao upravo kolega, dakle što je sada percepcija izazova? Kina je velika i preslija izazov kako za regiju, tako i na globalnoj razini i to ne samo zbog e, utjecaja ekonomije Kine, čini se da je to došlo do malog usporavanja. Već to pitam i zbog e, sukoba koji postoje u regiji. Zatim, pitanje Ruinge, sukobi tamo. Čini mi se da je i to već netko spomenuo. I na kraju, kažete da aktualna vlada želi potaknuti boru protiv korupcije. Zatim veliki skandal Goldman Sachs, mogu vas eh, pohvaliti, zbog stava koji ste iskazali naspram toga što zahtijevate da oni plate te da se ispričaju. Recite nam nešto više o tome. Mi kao europejci smatram morali bismo vas podržati i također naučiti nešto iz vaših iskustava. Hvala. I na kraju gospodin Werner Langen, šef e, ASEAN delegacije. Hvala. Hvala što ste me priveli dakle ovdje kao gosta i što ste mi dali riječ u okviru AFETA. Kao prvo, gospodine ministru, najsredačnije zahvaljujem između ostalog i da zastupavim ovim nastupom Maleziju u e, Europsku uniji, u Europskoj uniji. Hvala na dobroj suradnji koju upražnjavamo i želim naglasiti sljedeće. Malezija je za cijelu azijsku regiju zemlja koja predstavlja primjer zbog demokratske revolucije, zbog demokratskih e, izbora koji su održani. Što se programa koji ste opisali tiče, gospodine ministre, tu e, bivaju ispunjena sva obećanja. Sve ono što želite sami sebi, što želite svom narodu, a i sve ono što mi priželjkujemo u vašoj regiji. Već osam mjeseci Malezija predstavlja idealan kriterij za čitavu regiju. Borba protiv korupcije, poboljšanje situacije na plan ljudskih prava, reforma parlamentarnog sustava, pravosuđe, ukidanje smrtne kazne. Radi se o temama gdje mnoge zemlje vaše regije još zaostaju u općenitom smislu. Žalim da u mnogim zemljama stvari idu u suprotnom smjeru od situacije u vašoj zemlji. Imamo, dakle, pitanje izbora e, u Tajlandu. Vidimo što se tamo događa i je došlo do promjene ustava zbog čega je ukinuto 45 e, posto mandata. U tom smislu Malezija i još više u tom kontrastu može biti primjer s zemljama u regiji. Imam tri pitanja. Dakle, pitanje e, Pavlina Gulja, e, Što je neriješeno? Delegacija za Azijan zalaže se za vaš interes i za interese i Indonezije. Razumjeli smo što vas brine, razumijem vaše odluke u tom smislu. Borit ćemo se za to da se na tehničkoj razini odrade sve potrebne procjene i ovdje u Europi kako bi se na neki način okvirilo to pitanje. I to će isto tako biti jedno od odlučujućih pitanja kad pregovaramo o novoj e, direktivi o, za obnovljivu energiju. Isto tako Malezija i Indonezija imaju 95% proizvodnje istog ulja i tu treba udariti međunarodne standarde koje će biti priznati. Tu se moramo boriti protiv određenih uređenih trendova. To je cilj koji ste izrazili tijekom našeg posljednjeg posjeta. Bio bih vam zahvalan da se još osvrnete na to. Druga stvar. E, e, pitanje je, dakle, o ovih morskih sukoba na jugu vaše regije. Kao prvo postoji pitanje sukoba s Kinom i što zapravo želim reći. Kako vidite trenutnu situaciju i kako vidite razvoj situacije? i u e, nadolazećem vremenu. I treća stvar jest pitanje ekonomske suradnje diljem vaše regije. Što mislite o tome? Je li to neki uspješan projekt koji bi se unutar deset godina mogao ostvariti i dovesti do velikog uspjeha? Ili smatrate da ćemo na takve rezultate morati pričekati još neko vrijeme? Hvala vam još jednom što ste došli i želim nam i dalje ovakve odlične međusobne odnose. Hvala gospodine Langen na ovom doprinosu raspravi, gospodine ministre. Moći da niz komentara i pitanja. Naravno da bi se o tome moglo raspravljati još i dalje, no vi se morate oprostiti od našeg kruga kroz nekoliko minuta, pa vas molim da prokomentirate u odnosu na Dakle, što je uh, stajalište Malezije u odnosu na istočni Timor? To je još jedno pitanje koje nas uh, zanima zbog toga jer smo pred nekoliko mjeseci imali predsjednika uh, te zemlje ovdje u našem krugu kao goste. Hvala. Prvo bih odgovorio na vaše pitanje jer se radi o ovom relevantnom pitanju. E, Malezija podržava dakle napore istočnog Timora da se pridruži ASEANu. I razgovaramo s drugim zemljama članicama upravo kako bismo ispunili taj cilj. I to u najbržem mogućem roku. Hvala svim častnim članovima ovog doma na pitanjima pokušati odgovoriti na bar većinu. Neki su odgovornika spomenuli stvari koje se ne tiču mog današnjeg istupa ovdje. Što se tiče zakona za suzbijanje pobuna, već smo rekli da smo odredili moratorij, dakle nećemo koristiti taj konkretan zakon. Bilo nekih poteškoća, pred otprilike mjesec dana. Bila je jedna situacija gdje smo E, mislim da ćemo morati posegnuti za tim zakonom. Državni e, tužitelj je međutim netom nakon toga kad su potvrđene e, tužbe na državnoj razini odlučio koristi kazneni zakonik, a ne ovaj konkretni zakon. Radi se o drakonskom zakonu a mi imamo i druge opcije na raspolaganju u našem zakonodavnom instrumentariju, stvari koje možemo koristiti ukoliko se zatim pokaže potreba. Radi se dakle o jednom od zakona, najkraće rečeno, koje želimo pozvati i Nadamo se da će toga doći tijekom sljedećeg zasjedanja našeg parlamenta u daljem tijeku ove godine. Mi i dalje pratimo situaciju i po pitanju svih ovih drugih aspekata. Pokušavamo shvatiti koji je najbolji način da formuliramo stajalište na najjasniji i najrelevantniji mogući način. Ukoliko Malezija može dakle formulirati određene uh, odluke, to ćemo u svakom slučaju učiniti. Što se tiče svih ovih drugih eh, teritorijalnih aspekata koje ste spomenuli. Kao prvo, združeni smo s međunarodnom zajednicom i zajedno tražimo da počinitelji budu izvedeni pred lice pravde. Ima tu još jedan element koji se tiče upravo iste teme, a to je pitanje državljanstva. To je također nešto što valja imati na umu kao važan čimbenik u procesu pomirenja i izgradnje održivog mira. Drugo pitanje jest repatriacija. No, 700 ili 800 tisuća Rahinđana koji su trenutno u Bangladešu. 100 tisuća ih je u Maleziji. Kod nas, zapravo u Bangladešu postoji bolnica humanitarne agencije su tamo već na terenu i obavljaju posao. Imamo isto tako i terensku bolnicu koja se također bavi sudbinom tih stotinu tisuća ljudi u Maleziji. Naročito je tu akcent stavljen na obrazovne procese. Nije to lako, međutim u najmanju ruku želimo pomoći po tom pitanju što se tiče djece izbjeglica, što se tiče repatriacije pak. Održali smo pred nekoliko dana sastanak e, na Tajlandu i mislim da smo Mijanmar uspjeli uvjeriti da nam moraju otvoriti mogućnost da činimo više kako bi proces repatriacije bio siguran, e, dobrovoljan i dostojanstven. U svakom slučaju nedostaje povjerenja. Rahinđani naprosto ne vjeruju u sustav kažu da kod kuće za njih nema ni budućnosti, ni sigurnosti. Ukoliko ovo možemo opisati kao projekt eh, Asijana, ono što ministri vanjskih posla u tom kontekstu žele učiniti jest pomoći dati, dati ruku Mijenmaru u provedbi procesa repatriacije. Kao što sam rekao, najveći problem među izbjeglicama jest upravo to da nemaju nimalo povjerenja. Nije ih lako uvjeriti da je sada situacija sigurna za povratak. Radi se naravno o humanitarnom pitanju. To sam već naglasio. Radi se dakle o tri područje gdje zemlje članice Asijana i Asijan u cijelosti čini velike napore kako bi se riješio problem. hvala što ste me dakle podsjetili i na održavanje konferencije na visokoj razini o smrtnoj kazni u Brislu. Naš ministar pravosuđa, gospodin Mikeliju, bit će također jedan od uzvanika, a vjerojatno i govornika na toj konferenciji. Što se tiče rasprave između EU i Asijana, naročito Malezije, o ljudskim pravima susreo sam se e, s nekoliko povjerenika, s nekoliko dopredsjednika iz vašeg formata, a isto tako postoji neke iskustva iz prošlosti. Mogu samo ponoviti da je naša odlučnost velika, mi se slažemo. Po čitavom nizu pitanja i postoji mnogo pitanja gdje možemo ostvariti smislenu suradnju u smislu promicanja temelj ljudskih prava, ali isto tako postoje druge vezane teme primjerice sloboda vjeroispovijesti. Među zemljama Asijana razgovara se o tome. Znači, što se našeg odnosa tiče, eu asijan jedna od stvari koje bih preporučio, jedan od akcenata za odbor i povjerenike Europske unije jest suradnja s našom međuvladinom komisijom koja se bavi pitanjima ljudskih prava. No, isto tako imamo i parlamentarnu komisiju za ljudska prava. Ja vam e, naravno uvijek mogu ponuditi uslugu povezivanja s konkretnim članovima i zastupnicima u tom tijelu. Mi dakle, radimo s međunarodnim akterima upravo na rješenju tih pitanja. Znam da su i neki od vas uključeni u sve to što se tiče pamnog ulja. Da, naravno, radi se o priči koja je komplicirana. Mi smo već prije dakle, imali situaciju sa srednjim državama, imali smo dakle, ono, ono, onaj poznati prijepor pre 7 ili 8 godina, i e, na sudskoj razini dobili smo taj predmet. Međutim, moram reći da se trendovi nisu do velike mjere promijenili. Imamo lobije, imamo medije, ima mnogo političara koji su uključeni u to. Mi kao političari znamo koliko snažni mogu biti lobiji, a znamo i kojim jezikom se tu progovara. Imamo to naravno i proizvođače koji imaju određenu snagu. Ne želim se da zalaziti u pojedinosti, no svjesni smo te situacije i moramo se uhoditi u koštac s tim problemom. Međutim, kratko bih želio spomenuti i sljedeće. Postoji određen niz pitanja gdje nam je jasno koje je stajalište. Primjerice, problem deforestacije. Politika nam je jasna, a to je stati na kraj svakom vidu deforestacije. Što znači da ulažemo mnogo u smislu znanstvenih istraživanja kako bismo povećali proizvodnju na već postojećoj zemlji koja je otvorena za proizvodnju. Što se održivosti tiče, mi smo pokrenuli jedan certifikacijski program upravo na tom planu i želimo i međunarodne akreditacije koje su znanstveno utemeljene naravno. Isto tako u potpunosti smo predani i ispunjenjima ciljeva održivog razvoja za 2020. I to je nešto što je dio e, našeg e, četvrgodičnjeg plana od 2016. do 2020. Sad smo u drugoj fazi tog plana, naravno. Rado ćemo surađivati i sa znanstvenim organizacijama i tako dalje. Činjenica jest, svačamo da ne postoji zabrana kao takva no kad imate 1980 proizvoda iz raznih evropskih zemalja s etiketom na koje jasno piše no palm oil, to je naravno nešto što boli. Mi imamo 650 tisuća kućanstava koje se moraju oslanjati isključivo na to ulje kao glavnu stvar. I to je naravno veliki problem. No, kao što sam već rekao, predani smo radu na planu klimatskih promjena. Angažirat ćemo se isto tako u razgovorima sa znanstvenim organizacijama, institucijama, također za ustavljanje deforestacije. Mi činimo sve što je u našoj moći, što je ljudski moguće, kako bismo zajamčili da će određeni ciljevi u tom smislu biti ispunjeni. Na području flore i faune u ovom slučaju. Međutim, naravno, ako govorimo o trgovinskim aspektima, stvar je konkurentnosti. Moramo se pobrinuti za to, ali se ne govori samo o slobodnoj trgovini, već i o pravednoj trgovini u slučaju malih zemalja poput nas. Što se ove potonje teme tiče, neki će se ljudi morati suočiti s optužbama, a isto tako i bit će izvedeni pred lice pravde, koliko ih je, između 40 i 45. Što se Goldman Sachs situacije tiče, ne mogu prokomentirati ništa u tom smislu, radi se o delikatnoj temi. Mi želimo vladavinu prava želimo pravnu državu i u tom smislu prepustit ćemo sudovima da odrade svoj posao. Što se Kine tiče, trgovina s Kinom ide veoma dobro. Iako moramo ponovo ispregovarati određene stvari, određene projekte koje smo preuzeli od prethodne vlade. Što je problem s Kinom? čak i kad oni spavaju, mi smo već eh, sasvim dovoljno zabrinuti, a sada trenutno su se probudili i razmahali. Što tek sada da kažem? Kina je ogromna i eh, njihova se nazočnost eh, osjeća. Južno-Kinesko more <laughs> i u potpunosti pripada njima, upravo zato se i zove Južno-Kinesko more. Što da vam kažem po tom pitanju? Nadam se samo da Indija neće krenuti istim putem, jer će oni onda tražiti Indijski ocean za sebe. Siguran sam da znate, Kina je proglasila granice u skladu sa sasvim konkretnim geografskim linijama i tu je došlo do narušavanja našeg teritorija. Neki put šalju obalnu stražu u čamcima, ali kad kažem čamci, oni su neki put veći od naših bojnih brodova. Na sreću za sada nema nikakvih incidenata, međutim apeliram na međunarodnu zajednicu da se pripazi na tu situaciju. I Južno Kinesko more ne smije biti militarizirano. Mi smo zemlja potpisnica e, pomorskih zakona Ujedinjenih naroda i ne bismo želi situacije gdje ratni brodovi velikih dimenzija ulaze u to područje. Već smo imali u rujnu prošle godine jednu tenzičnu situaciju gdje su se dva bojna broda našli na razdaljini od 40 metara jedan od drugog, a znamo da to nikad nije ugodno, ni dobro. U svakom slučaju problem postoji. ASEAN tu surađuje s Kinom imamo e, združeni tekst kojim se određuju pravila ponašanja. I nadamo se da će se stvar riješiti u dvogodišnjem e, roku. Pitanje je, dakle, kineske nazočnosti u tom moru. Što se tiče demokratizacije, mi vjerujemo u promicanje procesa demokratizacije pobjediti na izborima je jedna stvar, reforme su druga. Međutim, svjesni smo činjenice da uvijek postoje e, pitanja koja mogu demokratske procese skrenuti iz prave putanja. Bilo kako bilo, naša je nova uprava veoma e, predana ostvarenju e, važnih ciljeva demokracija, slobode ljudska prava, vladovina prava. Hvala vam još jednom, gospodine predsjedajući. Vaša ekscelencija, ministri Abdullah, hvala što ste došli i hvala što ste nam obojili vrijeme kako bi raspravili sa nekim od e, članova odbora za vanjske poslove. Znam da sad imate sastanak sa Federikom e, Mogherini, e, visokom predstavnicom. Želim vam sreću e, sa raspravama u Briselu i želim sreću u vašoj zemlji. Izvolite.